Hello, welcome to this joint uh, uh, Econ uh, meeting. Dobrodošli na ovaj zajednički sastanak odbora Econ i Juri o vrlo važnoj temi, vrlo važnom dosjeu, a to je izvješćivanje po zemljama. Mm, trenutno smo u fazi razmatranja 272 amandmana koja su predložena, pa ćemo započeti sa današnjim raspravom uz supredsjedanje Evelin Regner. Riječ ću najprije dati su izvjestiteljima. koje oboje predstavlja Evelyn Regner danas, pa je odmah dajem riječ. Hvala lijepo Roberto, dobro jutro svima, prebacit ću se na njemački, pa molim vas da uzmete slušalice. E, dobar dan, govorim kao izvjestiteljica e, za seba i za Igba Jea vrlo dobro i usko surađujemo. I e, sada ću vam nešto reći o dosadašnjim amandmanima s moje i s njegove strane. Roberto je već spomenuo 238 amandmana e, što je veliko povoćanje od naših e, amandmana imali smo ih mnogo manje Eh, izvješće nije dugo. Evo amandmani. Eh, ću ih u četiri blokova. Eh, tako se oni daju sažeti. Rade se o četiri velika područja. Prvo područje granične vrijednosti 40 milijuna vis-a-vis 740 milijuna eura. To je na prvi pogled ogromna razlika ako gledamo definicije i e, iznose. E, to se međutim dade lako objasniti. Imamo dvije struje. E, s jedne strane oni amandmani koji se koji govore o 740 milijuna vrijednosti. To su amandmani koje ne bih htjela analizirati jer će njihovi podnositelji sami govoriti. To su Pučani i EKR. Oni drže mm, E, oni se drže e, načela 740 milijuna. Drugi amandmani, e, naročito amandmani zelenih, GUA i djelomično EKR-a i FDD-a govore o 40 milijuna eura. S tim u vezi bih ukazala na to i to, na to se ukazuje u, u tom u Accounting Directive e, e, e, to je predlog komisije imamo jednu pravnu definiciju što su velika poduzeća a što su mala i srednja poduzeća sva E, mala i e, srednja poduzeća do 40 milijuna eura su izuzeta iz e, direktive. Mm, toliko o tim amandmanima koji ukazuju da su mala i srednja poduzeća izuzeta. Radi se o velikim poduzećima Daljnji amandmani i e, e, reference na financijsku godinu dobro je da u tijeku rasprava e, dođemo do kompromisa. Stoga se zahvaljujem svima koji su e, dali dodatne amandmane koji obogaćuju naš rad i unose nove aspekte. Drugo područje to je veliko političko pitanje koje se e, e, raspravlja u e, izvješću i amandmani koji su podastrti to izvješća po zemljama ili izvješća od jedne zemlje drugoj zemlji što je spomenuto u prijedlogu komisije. Komisija ukazuje na izvještavanje e, e, poduzeća i filijala radi se o poreznim oazama a imamo još je e, jedan skup amandmana koji uh, ukazuju na pravo uh, izvještavanje po zemljama uh, dobit i porez na, iz svih zemalja gdje postoji poduzeće ili filijala poduzeća svi vi znate da imamo već signale iz DVA E, tu je glasanje bilo prošlog tjedna. E, odbor se e, bavio intenzivno aspektima razvoja. On se zalaže za izvještavanje iz svih zemalja članica za sva poduzeća. Treće područje, a sada govorim opsežnije E, mislim da je pet minuta prošlo, ali imam i vrijeme od kolege, pa kao što mm, sam rekla, e, mi ne e, samo da surađujemo, već imamo i zajednička stajališta, pa ću iskoristiti i njegovo vrijeme. treće veliko područje je sadržaj, sadržaj javnog izvještavanja koji se podaci objavljuju, koji se smiju objavljavati. Iz BEPSA znamo da imamo razne prirode, podatke raznih priroda. Mi e, malo širimo područje, vidit ćemo kako ćemo se e, moći složiti, kako uključiti sve ove aspekte. Biti će e, pitanje Eh, jesmo li za još više sadržaja ili želimo imati samo nekoliko elemenata a druge izostaviti eh, mm, eh, jako me zanima što ćete vi na to reći i koje ćete doprinose dati geografski položaj imena i drugi relevantni podaci kupovanja, prodaja. Tu se radi više i manje o tome koje sadržaje smatramo naročito važnima i koje, o kojima se moramo složiti. Sada već dolazim do četvrtog područja je jedinstvena dokumen, e, jedinstveni registar kod Europske unije komisije. E, tu imamo mnogo amandmana, mm, vrlo sadržajnih amandmana mm, e, i, i mm, mnoge ćemo od tih e, prijedloga i usvojiti. Htjela bih također podcrtati da iz amandmana vidimo da E, imamo e, prilično bliska stajališta raznih klubova a neki drugi klubovi su na sasvim drugačijim pozicijama e, moramo nastojati da se približimo u stajalištima E, jako me zanima što će biti vaš input, e, što možemo prihvatiti. E, moramo imati javno izvještavanje po zemljama. To je važno. Kad se radi o solventnosti, E, e, onda je važan, važno mišljenje vijeća. Ono će odlučiti. Stoga me jako zanima što ćete vi e, reći na kraju dana vijeće mora odlučiti, ali mi moramo dati snažan doprinos toj odluci. Hvala. Hvala vam. Pregovornik na tri minute rišu zatim. Hvala vam. Zahvalio bih i izvjestiteljima na pripremi ovog izvješća. Kao izvjestiteljima u Sjeni na suradnji. Mislim da je komisija pokazala koliko je ozbiljna vezano uz poboljšanje sistema oporezivanja Europske unije kako bi se smanjio prostor za izbjegavanje i utaju plaćanja poreza, porezne prijevare, a EPP da kako uvelike podržava tu inicijativu. Ovaj dosije o kojem danas raspravljamo uvodi e, javno izvješćivanje, odnosno objavljivanje poreznih podataka javnosti. Ključno za to i cilj je poboljšanje transparentnosti u poreznim aktivnostima europskih poduzeća. Mi smatramo da je taj cilj legitiman, ali treba biti stavljen u ravnotežu sa još jednim važnim ciljem, a to je održavanje konkurentnosti europskih poduzeća i tendenciju da se ne uvodi novo administrativno opterećenje, niti opterećenje vezano za izvješćivanje za europske eh, poslovne entitete. I to je zapravo osnovni izazov pred nama, ostvarivanje te ravnoteže između stvarne legitimne potrebe za većom transparentnošću s jedne strane te zaštite europskih poduzeća i pokuša da ih se ne stavi u nepovoljni položaj naspram e, neeuropskih konkurenata. E, što se konkretnih pitanja tiče, Slažem se uvelike s prethodnom govornicom da imamo 4-5 osnovnih područja oko kojih se ne slađemo, prijepornih područja, pa bih vam sada iznio stave EPP-a za svako od tih. Prije svega, prag od 750 na temelju zahtjevnostima iz BEPS sistema u državama članicama i mnogim drugim razvijenim zemljama naspram 40 milijuna koje je prag iz računovodstvene direktive. Mi smo uvelike za 750 i to iz dva razloga. Prije svega ne želimo snižavati te međunarodne standarde koji su ostvareni unutar drugih pregovora u ECD-u. S druge strane, ne želimo dodatno opterećenje koje bi se nametnulo europskim poduzećima naspram njihovih neeuropskih pandana. Drugo pitanje, obuhvat informacija. Tu ponovno u istom duhu želimo ograničiti zahtjev za europska poduzeća i da se ovo ograniči na isključivo popis informacija koja se zahtjeva pod aktivnosti 13 unutar beps Treća stvar, raščlanjivanje u izvješću. Mi smo ovdje za to da se samo koriste europska poduzeća koja su na popisu ili druga poduzeća koja su na crnoj listi, dakle porezne oaze, a sve druge neeuropske jurisdikcije bi ovdje bile stavljene u e, skupnom obliku izvješćivanja. I konačno mogućnost isključivanja za podružnice opt-outa. Zapravo tu nema lakog rješenja. Podružnice poduzeća koje su locirane u drugim zemljama, SAD, u Kini, Kanadi, ne mogu nužno pružati tražene informacije, a ukoliko ih ne pruže, naravno bit ću u boljem položaju naspram naših europskih poslovnih entiteta, a ukoliko i to je još nešto što je vrlo teško uskladiti e, sa našim nacrtom zakonodavstva. Zbog vremenskog ograničenja samo sam dakle želio spomenuti te probleme s kojima se suočavamo. Još nismo konačno odlučili kako ćemo glasati o ovome. Mnogo ovisi naravno o konačnim kompromisima koje nadam se ćemo uspjeti ostvariti sa drugim izvjestiteljima. Hvala. Hvala u ime ECR-a ne, najprije u ime odbora Juri. Netko tko kasnije nam se pridružuje. Prelazimo onda na ECR, Pirko Ivanan Lernen. Hvala. Argument kojim se katkada pokušava suprotstaviti javnom izvješćivanju po zemljama je puštanje u javnost trgovinskih tajni. To nije istina jer velika poduzeća već sada mogu doznati e, neke dijelove tih poslovnih tajni ukoliko to doista žele. Poduzeće samo dakle, može pogledati financijske rezultate pojedinih zemalja, roditeljskih poduzeće ili primjerice carinske statistike. Dakle, bilo koje poduzeće i ola veće u svakom trenutku može od poreznih konsultacijskih firmi naručiti e, takva izvješća o konkurenciji. Ono što zapravo im nedostaje su uglavnom informacije o nekim poreznim oazama i zemljama u razvoju. Drugim riječima, taj argument o poslovnim tajnama samo se primjenjuje na jedan dio poduzeća, a kako bi se bolje uravnotežila konkurencija u Europi, sve zemlje bi trebale imati iste obveze objavljivanja informacijama isti prag prometa koji se već koristi u Europskoj uniji. Nema smisla stvarati različite definicije velikih poduzeća. Argument velikih troškova izvješćivanja po zemljama je također neutemeljen, a uz to poduzeće trebaju detaljne podatke po zemljama članicama vezano uz njihove poslovne aktivnosti i za vlastite računovodstvene e, i operativne svrhe. Došlo je do opoziciji primjeni nižeg praga zbog administrativnog opterećenja, a mnoga poduzeća već danas prikupljaju podatke e, samo što ih se ne objavljuje. Zbog toga definicija administrativnog opterećenja Europske unije nije primjenjiva na ovaj dosije. Također izvješćivanje po zemljama je nešto što je zatraženo od strane mnogih drugih dionika, a ne samo europskih zemalja institucija. Mnogi ulagači smatraju financijsko izvješćivanje ključnom vezom između društava i građana i kao takvo trebalo bi biti e, što je kvalitetnije moguće na temelju realnih zahtjeva. Smatram da opsežno javno izvješćivanje je nužno kako bismo imali transparentnost, funkcionalno e, djelovanje tržišta i podržavanje tržišnog natjecanja. Naš klub je posvećen promicanju slobodnog i uravnoteženog funkcioniranja tržišta i iako svi članovi ne podržavaju moj stav, ja smatram da ograničenje ovog praga prometa je primjenjivo na svega 10% velikih poduzeća i općenito u suprotnosti sa europskom definicijom velikih poduzeća uz što neka poduzeća stavlja u eh, komparativno manje povoljne položaje. Hvala. Hvala vam. Gospodin Karim nije ovdje. Prelazimo na klub zastupnika ALDE. Gospodin Kalvežan Bon. Izvolite. Zahvaljujem. Kao što smo i prošli puta govorili, e, Govorit ću i u ime svoga kolege gospodine Kavade koji je zaposlen na izbornoj kampanji pa ću govoriti u ime nas obojice za Alde. Ono što je osobito značajno je da bi ovaj sistem trebao biti proveden. Moramo građanima pokazati da se krećemo ka transparentnosti i da pružamo potrebne informacije za demokratsko funkcioniranje. Postoji tu velik broj poduzeća koji su neprijateljski nastrojene prema tomu, i u vijeću, ali kao što sam rekao, nemojmo biti preambiciozni, nego se radije pobrinimo da ovo doista ugleda svjetlo dana, jer suprotno to bi politički bio najgori mogući ishod. Ovo smatramo dakle prvim korakom koji mora biti proporcionalan kako ne bi bio blokiran, kako bi doista prošao i kako bismo mogli početi napredovati. Četiri osnovna područja u kojima smatram da još uvijek trebamo poraditi kako bi se složili su sljedeća prag, kao što je izvjestiteljica već rekla. Alde je to komentirao. Radi se o jednom kvazi tehničkom pitanju i nedostaju nam potrebne informacije pa bismo voljeli da oni koji su za 40 milijuna praga i komisiju podnesu još informacija. Dakle, ne imamo dovoljne informacije kako bismo uspostavili, odredili da li je moguće uspostaviti određenu ravnotežu. A te informacije se tiču toga koliko bi još poduzeća bilo obuhvaćeno, umjesto da trebimo prag od 750, ali nego recimo 700, da li bismo prešli sa 90 na 97% ili koliko točno. Dakle, to moramo još točno znati. Sljedeći, sljedeća opasnost i je tada neka od najvećih poznatih poduzeća, vrlo prisutnih u medijima, će se zapravo izvući s tim pragom od 750, pa bi bilo čudno da kada ta multinacionalna poduzeća se izmaknu tome, jer je to vrlo loše u svjetlo onoga što doista pokušavamo postići, a to je transparentnost naspram javnosti. Ne radi se tu samo o poreznom pitanju, već i o pitanju transparentnosti prirodna reakcija bila bi da se prihvate zamisli iz OECD-a, tehničke definicije velikih poduzeća, imajući u obzir podružnice, i da se to upotrebi za daljne procjene njihovih poreznih politika. Ali vole bih da uspijemo naći neku točku oko koje se svi možemo složiti. Nadalje, ljudi govore da ne smijemo više opterećivati poduzeća jer porezna tijela već prikupljaju mnogo podataka. Dakle, ti podaci i zahtjevi za slanjem podataka već postoje, ne stvaramo nikakve nove. Međutim, ne smijemo niti smanjiti strateške kapacitete poduzeća, mogućnost njihovog planiranja ili tržišni položaj. Kako bi tržište funkcioniralo, tu postoji temeljno načelo reciprociteta koje nećemo imati sa Japanom, Kanadom, SAD-om. Tako da mislim da se vjerojatno možemo dogovoriti oko tog popisa, uzimajući za primjer BEPS, a da isto tako moramo potrebiti jednu zaštitnu klauzulu koju možemo upotrijebiti za razne stvari. Primjerice da se pobrinemo da komisija prati odgovarajuću upotrebu dakle svojevrsnu zaštitu da poduzeća ne bi smatrala da im se nanosi šteta. I da primjerice pokušaju smanjiti svoje resurse kako bi pali ispod tog praga. I treća stvar je eh, raščlanjivanje ili neraščlanjivanje informacija. Tu se čini predlog komisije razumnim, osobito uzevši u obzir da komisija primjećuje koliko će biti teško to prikupiti, tako da sam tu s njihovim predlogom zadovoljan. Međutim, može se zauzeti drugačiji pristup i ostaviti vrata otvorena onome što komisija predlaže uz mogućnost onoga što predlaže parlament, a to je da se zatraže zemlje, informacije o nekoj pojedinoj zemlji ukoliko postoji nekakva sumnja ili ukoliko stvari postanu osjetljive vezano uz mišljenje demokratskih glasača. Također bismo mogli raditi na većoj fleksibilnosti. Hvala. Hvala vama. Hvala. Za Gue. Yes, you have the Hvala predsjedniče. Nažalost, naš izvjestitelj u Sjeni Knjige Vilgas nije mogao doći, pa ću govoriti u njegovo ime. I pročitat ću njegovo mišljenje o izvješću. Ispričavam se, u prvom bismo redu željeli čestitati izvjestitelju u ime našeg kluba za ovaj izvještaj. Nećemo predložiti amandmane u vezi sa pragovima Slažemo se s izvjestiteljima. Prijedlog komisije nije dovoljan e, da bi se postigla e, porezna pravda. E, podržavamo prag od 40 milijuna eura i dezagregirane podatke mi trebamo sve to pratiti, to se od nas e, očekuje o kriterijima objavljivanja. Mi ćemo dati neke amandmane. E, moramo imati raslambu radnika po sektoru. Možemo doći do nekog kompromisa e, u tom smjeru. Mislimo da E, e, izvještaj mora ciljati na jedan zajednički format. Porezne vlasti moraju imati koordinirani pristup e, možda zajedno sa međuvladinim tijelima. Hvala lijepa. Pascal Durand ima riječ. Hvala lijepa predsjedniče. Još jednom e, bih želio podsjetiti e, izvjestitelje e, s kojim sam zadovoljstvom pročitao ovaj izvještaj. Jako sam zadovoljan njegovom kvalitetom. Što je, kao što je rekao kolega iz GUA, mi smo uglavnom zadovoljni izvješćem. želio bih odgovoriti na nekoliko pitanja koje pos postavio gospodin Calvé Chambon koje je već postavio prošli puta. E, to zahtjeva pojašnjenja koja su e, jednostavna. E, prvo je pitanje praga. Zašto zadržati prag od 40 milijuna? Što će, koje će posljedice to imati? Neću odgovoriti za izvjestitelja, e, taj prag od 40 milijuna je e, definicija gdje prestaje malo ili srednje poduzeće i gdje počinje veliko. Imamo velika poduzeća e, i mala i srednja poduzeća. Tu ostajemo u primjeni europskog prava ne idemo na pozicije e, nekih drugih međunarodnih e, organizacija. Ne niječem njihove e, zasluge, međutim oni ne mogu donositi propise umjesto nas. Drugo pitanje koje je bilo postavljeno od strane gospodina Kalve Šombona, možda ne zna razliku E, prag od 40 e, nasuprot 700 tisuća, to je 80% e, poduzeća koje, na, koje se ne bi ticalo, ticao tekst, a 80% i, bi ih se ticalo. E, uvjeravam gospodina Kalveša Omboa, E, ja sam uvjeren da on zna tu situaciju. Pitanje Praga je pitanje ko nije sazvim nevino i bezopasno. kako bismo bili potpuno objektivni, e, ne radi se samo o broju poduzeća koja bi bila e, uključena već i o obimu poslovanja o kojem se radi, o dohocima, to bi pokrilo više od 10% mm, e, mm, e, radi se o velikim poduzećima koji imaju ogromne dobitke. Ovaj, možda bismo trebali taj prag i mijenjati tijekom vremena, e, možemo naći i druge solucije, zašto ne? Druga stvar je pitanje agregiranih informacija. Jasno je da stalno objavljivati popis poreznih oaza, to je nemoguće. Transparentnost informacija na nivou poduzeća, zemlja po zemlja, to je moguće. E, podsjećam na Sjedinjene države. E, kako... Mm, SAD ne može biti na popisu poreznih oaza. Mm, mm, plaćanje poreza u SAD-u je vrlo jednostavno za poduzeća. E, poduzeća koja imamo E, upravne odbore naravno moraju e, podlijegati propisima o izvještavanju. O tome nema spora. E, I sada na kraju neću ući ulaziti u detalje, to je tehničko pitanje. Čujem argumente argumente o informacijama o bazima podataka. E, mislim da i to treba e, postojati u e, financijskim izvješćima. Tu temu treba produbiti. Što više ulazimo u detalje, to, je, to će lakši biti rad poreznih tijela. Hvala Pascal. EFDD ima riječ. Gospođa Ferrari nije ovdje. Gospođa Štorh je ovdje. Govorimo o e, rasprava o prekidanju porezne tajne. Što je pošlo krivo? Imamo dva e, izvjestitelja, oba dolaze od socijalista. Sada imamo dva socijalistička izvjestitelja. E, tu je nešto krivo pošlo. Zar ne smatrate da je ovaj, ovo područje važno? Mm, prijedlog komisije da po, e, e, poduzeća koja imaju dohodak od 700 milijuna eura, to je veliki napredak. O čemu se radi? E, e, komisija zloupotrebljava e, svoj položaj i zadire u porezno područje koje mora ostati u nadležnosti država članica. Možemo predložiti poduzećima samo da se protiv toga pobune i tuže komisiju E, porezna pitanja se ne mogu rješavati na e, razini Europske unije. To ne može tako ostati. I e, govorili se o tome vrlo često. Na 40 milijuna je prag za izvještavanje. Komisija daje taj prijedlog jer je prije granica bila previsoka. E, pa onda e, nisu uključena poduzeća koja su i onako bila uključena u automatsko razmjenjivanje e, informacija. Sada se ovom mjerom želi pogoditi sama srž poduzetništva i oštetiti ga. Ovdje smo e, na jednom sajmu i e, mi ne snižavamo prag na 40 milijuna, možda da e, govorimo o milijardama pa ćemo se naći negdje u sredini. Jeste li vidjeli da e, ekonomija postavljena naglavce? E, e, apsurdno je ono što se ovdje predlaže i o čemu raspravljam. Jeste li pročitali pismo Business Europe? Svi ste ga vidjeli. Mislim da je to pismo važno zbog dva razlika. Pokazuje se da se ovdje predlažu e, apsurdne mjere. E, drugo, e, pismo je važno jer ćete ga vi ignorirati, vama uopće nije stalo do gospodarstva, velika industrija će također shvatiti što se ovdje događa. To će samo ojačati pol, e, stajališta i e, ugled e, euroskeptika. Prema tome ćemo prijedlog komisije odbiti. Hvala lijepa. Izvjestitelj u sjeni ENF-a, gospođa Kapel. Hvala lijepa, gospođa predsjednice. Suzbijanje izbjegavanja poreza je jedan od prioriteta na evropskom razini. Mm, mm, dobit se mora oporezivati tamo gdje se odvoja, odvija gospodarska aktivnost poduzeća. E, imamo automatski, e, automatsku razmjenu informacija i e, izvješćivanje po zemljama time se omogućava da e, državama e, članicama da vide kolika je dobit svih poduzeća, uključujući velika poduzeća. E, moramo se držati plana BEPS. Stoga smatram da se prag ne smije snižavati na 40 milijuna moramo e, e, zaštititi naša poduzeća o vlasti, porezne vlasti već imaju te informacije što treba objaviti, koje informacije e, moramo se držati na naputaka za BEPS OECDA. a samo tamo tako se može osigurati konkurentnost europskih e, poduzeća, a i osigurati visoka transparentnost. Jasno, Europa mora biti modelom, ali to ne smije ići na uštrb e, konkurentnosti poduzeća e, registri moraju biti dostupni ali ne za široku javnost mm to mora biti dostupno za vlasti, banke, odvjetnike, e, tužitelje, e, sudske organe, ali ne za široku javnost. Hvala. Hvala lijepa. E, prvo Ferfera Gut, a onda gospođa Beres. Eh, Hvala vam lijepo. Kao što znate, ja sam bila i izvjestitelj u Sjeni. Izložili smo 22 amandmana. Branili smo prijedlog komisije kako bismo postigli ravnotežu. Mi jesmo za transparentnost, ali trebamo istodobno jamčiti zaštitu investicijske klime u Europi. Također smo potpisali kompromis o formatu. Da, riječ je o raspravi o pragu. Mi, je, mi podržavamo komisijne prijedlog. Mi jesmo za granicu od 750 milijuna. Sve e, zemlje osim Grčke su u tome. Moramo biti i realistični, moramo vidjeti kakva je općenita klima. Mnogi drugi prijedlozi su stavljeni u ladicu zato što nismo mogli postići e, kompromis i zbog toga moramo sada postići kompromis. kompromis. E, kolege su tražile dodatne informacije, tražim ih i ja, pridružujem se tog e, zahtjevu. Tu je još jedan aspekt e, koji se o, odražava i u amandmanima. Riječ je o potrebi za klauzili o zaštitnim eh, mjerama eh, kada je objavljivanje informacija nešto što bi bitno ugrozilo poslovni status eh, poduzeća. Još je veliki put pred dosijevom. Moramo vidjeti možemo li sve zahtjeve uskladiti. Htjela bih zahvaliti na ovim prijedlozima. E, rečeno je trebamo naći kompromis između 40 milijuna i 700 milijuna. E, prijedlog komisije je dobar, e, to je kompromis. Želim predložiti da kao izvjestitelji se držite što ambicioznije linije a, a naravno moramo poslije razgovarati sa vijećem. E, e, države članice su dale prijedlog za phasing in uvođenje e, kako bi se uspola, uspostavila ravnoteža u raspravi s vijećem. Mi smo Međutim, neka stajališta koja se ovdje izlaže bi e, predstavljala regresiju. Iskustvo koje imamo u parlamentu u bankarskom području e, to donosi e, rezultate. Ja sam vrlo pažljivo pročitala sve doprinose Business Europe, to je korisna za ulaganje u Europi i otvaranje radnih mjesta. E, međutim, kad ignoriraju naš napredak u zakonodavstvu, onda ih ne možemo slijediti. I e, izvrstan izvještaj o, o, o raspoloživim informacijama o bankarskom sektoru, to nam mora služiti e, kao model sam pokazuje da bankarski e, sektor e, nije pretrpio e, od, štetu od izvještavanja zemlja po zemlja. to mi je dalo važno reći da je ostvareni napredak ostvaran ne samo zbog OECD-a, zbog minimalnih standarda i mnogih drugih stvari. Sve to dugujemo OECD-u i to je naravno važno kao što je i važno da se i dalje držimo tih eh, zlatnih standarda koje je osmislio OECD. Doista eh, se moramo truditi što je moguće više da eh, ne otežamo međunarodni posao, da tako kažemo, OECD-a, tako da e, osmislimo neka nova e, pravila. Slažem se s onim što su e, predložili kolege. Ako e, želimo razgovor s poreznim tijelima, dakle ako poduzeća to želi da se podaci ne objave, mislim da moramo biti dovoljno fleksibilni, fleksibilni i omogućimo da da ipak najveći broj informacija dođe do javnosti. Hvala. E, Riječ ima gospodin, e, Htio sam mm, biti konstruktivan. Dvije male stvari. Gospodin Duran nije ovdje, ali znam točno što je rekao 10% poduzeća i 80% e, poduzeća i 90% poduzeća. E, e, ne smijemo dati da nam poduzeća izmaknu kontroli. Ovdje se radi o porezima. Ono što je važnije E, što je važnije za poduzetnike je volumen poslovanja na koje se plaća porez. 90% e, e, obima poslovanja to je važna informacija za ljude koji se žele znati u kojem se društvu kreću Naravno da ne idemo na mala poduzeća. Gospođa Berez, oni koji kažu da žele kompromise, e, e, i povlađuju komisiji, to nisu kompromisi. E, kad govorite o 750 milijuna, to je prihvatljivo nemoj govoriti o tim namjerama. E, ja želim da e, očuvamo postojeći sustav. E, ko, ja, 750 milijuna mi je prihvatljivo, ali kako bi rezultat bio bolji, moramo imati i 650 milijuna kolege koje okljevaju to mogu prihvatiti. Tu bih eh, do, eh, eh, pledirao za kompromis. To bih rekao španjolskoj kolegici. Mm. Zašto se držimo modela OECD-a? jer tu pokrivamo velik dio poduzeća i velika financijska sredstva. E, ja ću se i dalje boriti za kompromise. Hvala lijepa, e, hvala lijepa svima koji su se javili za riječ. Ja sad govorim kao izvjestiteljica, biti ću kratka. E, sada smo, do, evo, naše vrijeme isteklo. Radimo punom parom 30. svibnja ćemo imati glasanje, a u Strasburu će se sastati još jednom izvjestitelji u sjeni. E, gospodin Baje i, Baje i ja ćemo se potruditi da ova različita stajališta nekako pomirimo, da se složimo i oko praga i oko sadržaja. Mm, e, e, mm, uloga OECD-a i e, mm, rezultati te organizacije su od ogromne važnosti ali europski parlament može ići i dalje Izvještavanje je važan instrument kako bismo postigli transparentnost. Imamo sada i poštene uvjete za mala i srednja poduzeća jer ona jako trpe od e, makinacija velikih poduzeća koja prebacuju svoju dobit e, u e, porezne oaze transparentnost e, nadamo se neće škoditi konkurentnosti poduzeća jer e, troškovi objavljivanja relevantnih podataka moraju biti niski ako je to moguće. Evo sada kao predsjedateljica želim zaključiti ovaj sastanak i još jednom se zahvaliti na vašim doprinosima oni su pokazali da e, na raznim područjima pokazujete spremnost za kompromise. Hvala lijepa i doviđenja.